Thank May ask you to take seat? Kolege, molim vas da zauzmete mjesta. Kao što znate, Odbor za ekonomsku i monetarnu uniju tražio je dodatne informacije od kandidata za povjerenika, gospodina Hila, kako bi se moglo završiti sa procjenom njegove kandidature. Kandidat za povjerenika odgovorio je na ta pitanja pisanim putem, a na današnjem sastanku imat ćemo razmjenu mišljenja i dodatno saslušanje o pitanjima za koje je zamoljeno da da dodatne odgovore. Pred nama je svega 1 sat i 30 minuta, pa ću stoga zamoliti kolege da se pridržavaju vremenskih blokova za pitanje i odgovore od po tri minute. Podsjećam kolege da je svrha ovog sastanka razmjena mišljenja o pitanjima koja su bila postavljena napismeno. Dakle, pojašnjenja o odgovorima na ta pitanja, a ne dodatna pitanja. Zamolit ću e, sada da nam gospodin Hill da uvodno izlaganje u trajanju od 10 minuta. U sljedeće 24 pitanja po načelu minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. A nakon toga će gospodin Hill imati tri minute za zaključnu riječ. Sve ovo može se pratiti putem interneta uživo. Gospodine